So, good morning. Dobro vam jutro, dame i gospodo. Sa 9.10. i je dobrodošli. Počet ćemo sa sastankom odbora. E, imamo glasanje. Nadam se da ćemo sve to moći obaviti e, tijekom idućih sati. Pol najviše. Prvo, usvanje dnevnog reda. Imam jedan komentar na zahtjev izvjestitelja za mišljenja za Intu o slobodnom trgovinskom sporazumu EU-Vjetnam i sporazumu o zaštiti investicija eu vijetnama i uz potporu izvjestitelja u Sjeni želim predložiti sljedeće izmjene na dnevnom redu, točke 7 i 9, to su točke vezane za postupak suglasnosti o IP i EFTI neće se održati, a točka 10, to je nezakonodavna prateća rezolucija za e, sporazum o slobodnoj trgovini sa sa će se prvo, o njoj će se prvo glasati, nakon toga o točki osmoj e, vezano za sporazum o e, zaštiti investicija. Ako nema prigovora, e, nacrt dnevnog redova usvajamo sa ovim izmjenama koje sam upravo iznio. Druga točka, nemam priopćenja što se tiče treće točke možemo odobriti zapisnike naših sastanaka 30. rujna do 1. E, listopada te 14. listopada ove godine. Ima li komentara s vaše strane? Nema. Potom možemo prijeći na četvrtu točku, a to je elektroničko glasanje. Nadam se da imate svi vaše e, glasačke karte. Prvo glasujemo o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu te o politici Europske unije o tome e, godišnje izvješće 2018. I želim zamoliti e, izvjestiteljicu Izabel Wiesel-Limi, žela li uzeti riječ? Jako je puno e, buke u ovom dijelu dvorane. Molim vas, možete li sjesti, smiriti se? Hvala vam lijepa. E, e, ovdje smo to dva puta e, predstavili, tako da sada želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovome radu, osoblju, zastupnicima, a isto tako i zahvaliti na atmosferi u kojoj su se sve rasprave odvijale. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Ako nema danjih komentara, počet ćemo s glasanjem. Rakel, trebam naznaku e, da nemamo elektroničko glasovanje. Dakle, tu su svi klubovi na vašem radaru. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ispričavam se. Navjerno sam napravio to da vidim pa- jeste li pozorni. Dakle, dakle imamo amandmane 103, 104, 105 je za, protiv, suzdržani usvajaju se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 147 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 212 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za,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 Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, povukao se amandman 310, kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32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 43. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo sad na uvodne izjave. Amandman 57. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 46. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. Tko je za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Dakle, amandman 68. Tko je otvaran glasanje? nam nedostaju, dva nedostaju. Dva kolege. Sada su svi glasali. Odbija se 34 naprema 27. Kompromis 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Citati, dakle, amandman 1 koji je za, protiv, suzdržana, odbija se. Potom, amandman 2 za, protiv, suzdržani, pod, e, provjerit ćemo amandman 2. So, it's closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. 35 naprema 29. Amandman 3 i 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 5. Otvaram glasanje. Ruisen. Zatvaram glasanje. So, this amendment... Dakle, taj amandman se odbija. Sada dolazimo na amandmane 6, 7, 8 i 9. Koje za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11 e, otpada, 12 i 13 otpadaju, 14 koje za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani. Mislim da ćemo provjeriti. Amandman 16. Dakle, amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17 za, protiv suzdržane usvaja se. Amandman 18 za, protiv suzdržani usvaja se. A 19.20. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 19 i 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 i 28 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. To su sve navodi. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali ćemo provjeriti još jednom amandman 29, otvaram glasanje. <laughs> Jedan nedostaje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. trideset devet dvadeset sedam je bio rezultat glasanja. jedan koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. trideset dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33, 4, 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 36, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 i 38, tko je za, protiv, odbija se. 39, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41, 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43, 44, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 43, 44, otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 45. Van Dalen, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 46. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 47. 49, do 49. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 50. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 51. 52. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 56, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Konačno elektronično glasovanje, e, konačna rezolucija kako je izmijenjena i sada otvaram glasanje. Tri glasa nam nedostaju. Probudite se. Tri kolege još nisu glasali. U redu. Odustajem, zatvaram glasanje. Usvaja se 48 nasparama 6 glasova. Čestitam našem našoj izvjestiteljici. Odmah krećemo dalje na petu točku dnevnog reda, a to je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 dolazimo 125 tko je to je izvrstan usmeni amandman tko je za protiv suzdržani usvaja se 126 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se 145 se je povučen, kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Potom glasujemo o 192. Gospodin Besesku, tko je za? Protiv. Suzdržani? Provjerit ćemo 192. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, službeni, usvaja se. Dolazimo do 195. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. 195. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tu je jasna slika. Usvaja se. 196 za, protiv, suzdržani, odbija se. 199 tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. 200 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se, ali ćemo opet provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 215 koje za, protiv, suzdržani, provjeri ćemo 215, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 222 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 200-225 gospođa Pirit tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 17 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 18 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19 tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 243. Gospodin Bilček, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21, za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23, za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 289 amandman gospodin Basesko. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. 290 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. 290. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Možda ipak možete, morate pogledati cijeli odbor. Dakle, 291. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 292. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 293. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 294. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 295. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 295 je usvojen. Imamo dodatak za gospodina Kasaldo. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 297 za, protiv, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 318 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali ćemo provjeriti. 318, otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 319. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom. 319. Mislim da je odbijeno. It's Zatvoran glasanje. Odbija se. 320 za, protiv, suzdržani, odbija se. 321 za, protiv, suzdržani, odbija se. 322 za, protiv, suzdržani, odbija se. 323 za, protiv, suzdržani, odbija se. 324 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 333 eh, amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 334 za, protiv suzdržani usvaja se. 335 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 32 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 33 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 34 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 35 za, protiv suzdržani usvaja se. Dolazimo na 356 amandman. Halicki i Sikorski tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 357, Lopez, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 358, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 372, amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 373, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 394 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 394, otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. To je bilo poprilično jasno. 395. Tko je za? Protiv Suzdržani usvaja se kompromis 40 za, protiv suzdržani usvaja se kompromis 41 za, protiv suzdržani usvaja se. 16 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 42 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. Gospođa Pirit, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. gospodin Žat, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 28, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojene je. Kompromis 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 45. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 46. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 57, otvoran glasanje. Close. Zatvaram glasanje. Usvaja se. To je bilo 57. Dolazimo do navoda. Amandman 1 za, protiv, suzdržane, usvaja se. Amandman 2 i 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedam. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se, to su bili amandmani. Ne, dakle, amandman osam. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada možemo napraviti elektroničko glasovanje o nacrtu izvješća. Otvaram glasanje. Four are missing. Četiri nam nedostaju. Tri, dva, jedan. Svi su sada glasali, zatvoran glasanje. Usvaja se 47 sa 12. To je bilo to. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljima na odličnoj suradnji. A sada prelazimo na točku broj 6, a to je provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike godišnje izvješće za 2018. Gospodin e, Danžan, hoćete li uzeti riječ? Onda počinjemo s glasanjem. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. Trideset nije usvojen, prema tome idemo na 42. Gospođa Neumann, ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se Usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se. Provjeravamo. 63. 63. Odbačeno. Kompromis 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82 za, protiv, usvaja se. 6, kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo 97, oprostite. Dakle, otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 100 je odbačen. Dakle, Dakle, nismo ga usvojili. Tko je za? Dakle, 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sad ćemo provjeriti. usvojene. 101, dakle, otpada. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvojeni. 119, 120. Za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Otvaramo glasanje. Zatvaramo. Odbačeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 137 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 135 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 140 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 138 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 139 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 100 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 142 i 143 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 144 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 147 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 145 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 148 za, protiv. Hoćete da to provjerimo? 145 provjera. Mm, odbačeno je, to je jasno. 140, 148. Dakle, 148 za, protiv, e, suzdržani odbačeno 152, za, protiv, suzdržani odbačeno. Provjeravamo. 152 Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbačeno. 149 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 150 za, protiv, suzdržani. Provjeramo 150. Gospodin Kastaldo. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 26, 25, 146 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 153 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 151 153 otpada, dakle ne moramo glasati. Odlično. A 151? Tu moramo glasati, da, u redu. 151, gospođa Zovko, da, za, protiv, suzdržani, provjeravamo. 151, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 154 za, protiv, e, usvojeno 155 za, protiv, suzdržani odbačeno 156 za, protiv, suzdržano odbačeno 159 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 159. Zatvaramo glasovanje. Odbačeno. Sto pedeset gospodin Galer za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sto pedeset osam za, protiv, suzdržani, usvojeno 160 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 160. Zatvorano. Glasanje usvojeno. 161 za, protiv, suzdržani. Odbačeno 165 za, protiv, suzdržani. Odbačeno 166 za, protiv, suzdržani. Odbačeno. 166 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Otvaramo glasanje. Zatvoramo odbačeno, jasno. 162 za, protiv, suzdržano odbačeno 167 za, protiv, suzdržano odbačeno 163 za, protiv, suzdržani usvojeno. 168 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 168. Zatvaramo. Usvojeno. 169, 170 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 171 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 172, ok, otpada. Dobre vijesti. 173 181. Horvard Azmani Benijan Grošelj. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 9. za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 189 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 190 za, protiv, suzdržani, Provjeravamo 190. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbačeno. 195 za, protiv, suzdržano, odbačeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 198 za, protiv, suzdržani, odbačeno. Provjeravamo 198. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbačeno 199 za, protiv, suzdržani. Odbačeno 200 za, protiv, suzdržani. Odbačeno 203, 204 za, protiv, suzdržani. Odbačeno. 202 za, protiv, suzdržani. Mis, gospođa Kanko, otvaramo glasanje, provjeravamo. 202. 201 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Odbačeno. 205 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 206 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 207 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis deseta za, protiv, suzdržani, usvojeno. 212. Karnijete za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 212. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvojeno. 213 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 215 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 218 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 219 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 217 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 214 za, protiv, suzdržani, odbačeno Provjeramo 214. Otvaramo glasanje. Zatvaramo. Usvojeno. Dvijesto šesnaest. Za. Protiv. Suzdržani. Odbačeno. 216. Gospođa Neumann. Zatvaramo. Odbačeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 224 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 227 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 226 za, protiv, suzdržani, usvojeno 229 za, protiv, suzdržani. Provjera 229. Otvaramo glasanje. Zatvaramo. Odbačeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 245 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 246 za, protiv, suzdržani, <laughs> kompromis 15. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 250 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 256 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 251 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 252 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 253 za, protiv protiv, suzdržani, odbačeno 254 za, protiv, suzdržani. Provjeramo 254, otvaramo glasovanje. Zatvoreno. Usvojeno. 255 za, protiv, suzdržani. Provjera. 255 otvaramo glasovanje. Close. Rejected. Odbačeno. dvjesto pedeset devet za, protiv, odbačeni, Suzdržan je odbačeno. 257 za, protiv, Suzdržan je odbačeno. 258 za, protiv, Suzdržan je Provjera 258. Right, closed and this has been ovo je usvojeno. 260 otpada, 261 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 262 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 263 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 266 za, protiv, suzdržani. O, provjeravamo 266, otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbačeno. 265 za, protiv, suzdržani. Provjera 265. i dakle usvojeno. 264 otpada jer je 265 usvojen. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 275 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaramo glasovanje. it's closed. Rejected. Odbačeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 282 za, protiv, suzdržani, usvojeno. AFKO odpada... 283 za, protiv, suzdržani. Odbačeno. 286 za, protiv, suzdržani. Odbačeno. 285 za, protiv, suzdržani. Odbačeno. 284. osamdeset odbačeno, kompromis 18. za, protiv, suzdržano, usvojeno. 294 za, protiv, suzdržani. Provjeramo 294. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvojeno. 294 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 296 za, protiv, suzdržani,

Suzdržano. Suzdržani. Provjeravamo. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbacuje se. 302, gospodin Peters za, protiv, suzdržani, odbačeno. 303 za, protiv, suzdržani, Provjeramo 303, otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvojeno. Tristo četiri za, protiv, suzdržani. Odbačeno. Tristo pet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 314 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 315, 36, 316 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 317 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 318 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 319 za, protiv, suzdržani, odbačeno 322 za, protiv, suzdržani, odbačeno 325 za, protiv, suzdržani, odbačeno 321 za, protiv, suzdržani, odbačeno 320 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 320, otvaramo glasovanje. Zatvorena. Odbačen. 324 za. Protiv. Suzdržani. Odbačen. Provjera. 324. Otvaramo glasovanje. It's been adopted. So, we come to 323. 323 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 326 za, protiv, suzdržani, odbačeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Preskačemo cijelu jednu stranicu. 340 za, protiv, suzdržani, Provjeravamo 340, otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbačeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 347 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 348 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 349 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 350 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 378 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 379 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 387 gospođa Sikonska za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 387. Zatvaramo glasanje. Usvojeno. 388 za, protiv, suzdržani. Provjera 388. Otvaramo glasanje. Zatvaramo.

390 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 391 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 394 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 392 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 395 za, protiv, suzdržani, odbačeno. 396 za, protiv, suzdržani. Provjera 396. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Odbačeno. Sljedeći amandman. tri za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 393, gospodin Vasičovski. Usvojeno. Kompromis 26. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Četiri 406 usvaja se. 407 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 408 za, protiv, odbacuje se. 409 za, protiv, suzdržanih odbacuje se. 410 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 418. Amandman za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 419. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 420. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 421 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 422 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 423 za, protiv, suzdržanih, Provjeravamo 4, 2, 3. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 4, 2, 4. Za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. 432. Za, protiv, suzdržanih. Odbacuje se. 4, 2, 7. Za, protiv, suzdržanih. Odbacuje se. 4, 2, 7. 425 za protiv suzdržanih. Provjeravamo 425. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. 431 za protiv suzdržanih. Odbacuje se. Zatim imamo 429 i 430 za protiv suzdržanih odbacuje se. 428 za protiv suzdržanih usvaja se. Provjeravamo. 428 otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Zatim se sljedeći ne razmatra i prelazimo na 433. Za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo 433. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Sad prelazimo na 437. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 438. Za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 440. Za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 439 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 451 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. Provjeravamo. 451. Otvaram glasovanje. Zatvaram. odbacuje se. 452 za, protiv, suzdržanih. Moramo provjeriti 452. Zatvaramo, odbacuje se. 453 oprostite. 454 zapravo. Neumann za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 453 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 455 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 457 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 456 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 458 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 459 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 460 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 461 Oprostite, 464 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 463 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 462 za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo. 462. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 31 naprema 30. Znači ne razmatra se 461, prelazimo na 466 za protiv suzdržanih usvaja se. 467 za protiv suzdržanih Provjeravamo 467. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 468 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 469 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 470 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 471 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. 472 za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo 472, otvaram glasovanje. Zatvaram. Većinom se usvaja. Kompromis 29. za protiv suzdržanih usvaja se. 482. Glucksmann i drugi za protiv suzdržanih odbacuje se. Moramo provjeriti 482. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Imali ste pravo. 483 za, protiv, suzdržanih. Moramo provjeriti 483. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. 484 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. 485 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Provjeravamo 485 i otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 486 za, protiv, suzdržanih, Odbacuje se. Da vidimo što AFKO smjera. AFKO 2 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. AFKO 4 za, protiv, suzdržanih, provjeravamo AFKO 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. <clears throat> Avko 7 za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo Avko 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. Avko 8. Bilo je 24 naprema 37. Avko 8 za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. Avko 9 za. Provjeravamo Avko 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. Avko 9 za, protiv, suzdržanih, Usvaja se. Avko 10 za, protiv, suzdržanih. Moramo provjeriti Avko 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. Avko 13 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Avko 15 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Avko 16 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Avko 20 za, protiv, suzdržanih, moramo provjeriti Avko 20. Ovo će opet biti vrlo gusto. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 21. Avko 21. Za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Avko 22. Za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo Avko 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. navođenja. 1. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Broj 2. Za, protiv, suzdržanih, odbacuje se. Broj 3. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Broj 4. Za, provjeravamo 3. Može, provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Znači, to je prošlo. Broj 4. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Broj 5. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Broj 6. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Broj 7. Za, protiv, suzdržanih, Moramo provjeriti broj 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Navođenje broj 7. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 9. Za, protiv, suzdržanih. Moramo provjeriti broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 10. Za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Broj 11 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Broj 12 za, protiv, suzdržanih. Moramo provjeriti broj 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se 32 naprema 30. I na kraju došli smo do finalnog glasovanja o izvješću kako je izmijenjen. Sada otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 41 naprema 22, dva suzdržana. Čestitam izvjestitelju. Samo trenutak, gospodine Wallace. Samo želim reći da naš klub naš klub će imati jedno manjinsko izvješće vezano za ovo izvješće. Dakle, glasovali smo o konačnoj izmjeni ovog izvješća. Dragi kolege, obavješten sam da ćemo početi s glasovanjem o e, točci dnevnog reda broj 10. Je li to konačno stanje stvari? Hoćemo li tako napraviti da glasujemo o točci broj 10? Tako je. Točka 8. Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Socijalističke republike Vijetnama s druge strane, dakle točka 8. Izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Izabel Wiesler Lima. Izabel, e, želite li se javiti za riječ? Da. Hvala vam e, predsjedatelju. Evo samo dvije riječi. Na francuskom ću govoriti. Želim svima zahvaliti, svima onima koji su sudjelovali ovim pregovorima i e, zahvaljujem na ishodu koji smo postigli. Nikada nije lako postići dogovor, a u tome smo uspjeli u odnosu na ono što želimo postići, a to je poboljšanje e, e, ljudskih prava u Vjetnamu. E, nismo se uspjeli složiti oko toga kako postići ono što želimo postići, ali složili smo se oko cilja i upravo zbog toga smo izabrali da e, glasujemo u odnosu na ovu rezoluciju bez e, glasovanja u odnosu na konstant, pospon ili odbacivanje prijedloga. Dakle, mišljenje svih osoba koje su sudjelovale u ovom, e, u ovim pregovorima e, nam je omogućilo da e, pošaljemo jednu politički snažnu poruku. I biti će to jednoglasni glas pa sam vam doista zahvalna na ovom duhu kompromisma jer smo uspjeli poslati snažnu poruku kao cijeli Europski parlament. Hvala lijepo. Hvala vam. Ima li još komentara? Dobro, onda prelazimo na glasovanje vezano za ovaj glasački list. Dakle, amandman 1 je povučen. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman broj 2 se ne razmatra. Ne glasujemo o amandmanu četvrtom. Kompromis 1 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Amandman 11. ne glasujemo. Kompromis 3. za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Prelazimo na amandman broj 22. Za, protiv, oprostite. Prešli smo na amandman 22. Tko je za, tko je protiv, suzdržanih, Moramo provjeriti. 22. amandman. Kompromis pet dolazi nakon amandmana 22. Otvaramo glasovanje vezano za amandman 22. Zatvaram. Odbacuje se. Sad prelazimo na kompromis peti. Za, protiv, suzdržanih. Moramo provjeriti peti kompromis. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. dolazimo do konačnog e, glasovanja o nacrtu mišljenja kako je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Evo e, dvoje kolega nedostaje. Zatvaram. Ovo je usvojeno. 48, 8 i 6 suzdržanih imamo. Now we come to item number 10. Prelazimo na točku 10. To je ova lista za glasanje. Dakle, dakle glasujemo o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 Five. Četiri kolege nedostaju. Tri, dva, dva. Zatvaram glasanje. 47 nasprama 7, 8 suzdržanih. Dakle, to je bilo sat i pol glasanja. Hvala na sudjelovanju svim kolegama, a sada ćemo odmah početi sastanak koordinatora, dakle molim da one koji su pozvani ostaju, a svima ostalima želim krasan dan i vidimo se danas poslije podne.